Ne samo da je završena rasprava, nego ćemo završiti i današnje zasjedanje. E, nastavljamo sa radom sutra od 10 do 1. Dnevni red je objavljen i možete ga pronaći na internetskoj stranici Europskog parlamenta. Ovime zatvaram današnju sjednicu i želim vam ugodnu večer.